Dragi kolege i kolegice, sada bismo željeli nastaviti s našim sastankom. To je 13. točka dnevnog reda. Želim dobrodošlicu gospođi e, Romani Vlahutin, veleposlanicom strategije Large for Connectivity, prijevorskoj službi za vanjsko djelovanje. Dobrodošli, gospođa Vlahutin je nekoliko puta bila gošća ovog odbora u prethodnom položaju E, u Tirani. Međutim, sada se bavi nečim potpuno drugačijim. Ovaj današnji sastanak, e, odnosno naš poziv, e, je odgovor na inicijativu našeg kolege Butikofera, koji je rekao da strategiju konektivnosti moramo staviti na dnevni red Europske unije, pa želimo raspravljati o ovoj temi koja je od sve većeg interesa i relevantnosti za politiku Europske unije. S obzirom da smo već izgubili 15 minuta, odmah ću vam dati riječ. Možda nam možete 10 minuta reći nešto, a onda imamo 15 minuta mogućnost rasprave o jednom ili dva pitanja. Još jednom vas toplo pozdravljam i dajem vam riječ. Hvala vam lijepa, zaista mi je zadovoljstvo što sam ovdje. Konektivnost eh, je vrlo sveobuhvatna tema i dolazeći ovdje sam mislila to eh, moj uvod podijeliti na dva dijela. Prvo bi općenito nešto rekla o konektivnosti i što to znači za vanjsku politiku Europske unije, za sigurnost i za naša gospodarstva, a onda bih ušla u više pojedinosti vezano za eh, strategiju povezivanja Azije i Europe. Uvijek me pitaju što je to konektivnost, šta to znači, jer to znači mnogo stvari različitim ljudima i pokušavam svaki puta naći neko bolje objašnjenje. Međutim, uglavnom radi se o strateškom koherentnom ulaganju u infrastrukturu, a ta infrastruktura je i regulativna i e, fizička i ako želite Evropska unija je sama najbolji primjer ovakve e, ovakvog integriranog i koherentnog ulaganja jer mi jesmo ono što jesmo zbog onoga što je uloženo u našu konektivnost. Kao instrument vanjske politike to je izuzetno važno jer je jer konektivnost nije neutralne vrijednosti. Ona dolazi sa projekcijom vrijednosti, normi e, i e, pravila kao što je zaštita okoliša, transparentnost, socijalna zaštita, ravnopravnost spolova i europska vizija globalnog upravljanja. Vrlo kratko ću vas provesti kroz tri ključna elementa i implikacija konektivnosti za našu vanjsku politiku. Prva je politička. Ako pogledate brojke, a mnogo smo istraživali, Europska unija je na vrhu većinih, većine e, karata. Imamo drugi BDP na svijetu, imamo najveću trgovinsku razmjenu, imamo najveći e, strana, najveća strana ulaganja i najveća, e, najveću imovinu za ulaganje. E, Europska unija je najveći pružatelj pomoći za razvoj u svijetu i postoje zanimljivo e, usporedbe. U posljednjem e, proračunskom ciklusu Europska unija države članice su pružile 414 milijardi eura nepovratnih sredstava u usporedbi sa oko 450 milijardi eura u zajmovima koje je Evropska unija u isto vrijeme e, potrošila. Međutim, percepcija je drugačija. Činjenice i brojke se ne prenose na, političku ovlast, na političke ovlasti na globalnoj razini. Uvijek govorimo da Europa se treba, treba krenuti od igrača na igrač. Postoji mnogo političkih odluka koje treba donijeti kako bismo ispravili ovu neravnotežu između percepcije i činjenica. Vanjska konektivnost također ima važni e, politički učinak za vanjsku kohiziju, gospodarski rast, i o tome ću nešto kasnije više reći. Drugi element koji je izuzetno važan je sigurnost, posebno gospodarska sigurnost i strateška suverenost Europske unije koje su blisko povezane sa našim aktivnostima vezanim za konektivnost. Samo ću spomenuti nekoliko stvari. E, dvostruko korištenje naših e, objekata kao što su sudovi, pristup sirovinama, diversifikacija lanaca vrijednosti. Mislim da posljednja situacija sa koronavirusom i sa narušavanjem opskrbe je jako dobar primjer. Jer postoje jasna izvješća da ako se situacija uskoro ne popravi, možemo se suočiti sa vrlo važnim, važnim e, važnim eh, nedostatkom eh, farmaceutskih proizvoda, uključujući antibiotike, jer eh, većina tih proizvoda se proizvodi u Indiji, a sirovine dolaze iz Kine. I isto tako važno za nas i vanjske strane je gospodarski prosperitet, unutarnji i vanjski prosperitet. Istraživanje Svjetske banke je vidjelo da svaki 1% BDP-a koji se ulaže u infrastrukturu čini da za 2% raste globalni BDP, a 7% u zemljama u razvoju. Za poslovne subjekte znači također i pristup više tržišta i isto tako rast od 1 do 1,5% eh, u usporedbi sa 4,5% u novim tržištima i tržištima u razvoju, a to je vrlo značajna prilika. Novac je prilično jeftin u ovom trenutku, ima mnogo novca, a samo u tržištu kapitala Europske unije oko 15 e, biljuna eura e, investicija. E, istovremeno potrebe su ogromne, samo u Aziji do 2030 postoji potreba 26 bilijuna ulaganja, a to ne mogu sami osigurati i zato moramo osigurati privatno ulaganje i poticati europske e, poslovne, e, poslovne subjekte da surađuju s ostatkom svijeta. Isto tako je bitna konektivnost jer je to geopolitički instrument našeg stoljeća, a Europska unija je odgovorila i na taj izazov. U listopadu 2018. Europsko vijeće je donijelo e, Connecting Europe and Asia, Building Block for European Strategy, a 2019. smo započeli sa provedbom. Prvo smo se sami organizirali. Dakle, u službi za vanjsko djelovanje e, stvorili smo Investment and Large, jedan mali tim. Isto tako jednu radnu skupinu e, s su presjedaju kolege iz komisije i koordiniramo široko to i sa državama članicama. Sama strategija uspostavlja glavne elemente europskog pristupa. Imamo četiri stupa. Jedan je prijevoz, energija, digitalna i ljudska konektivnost. E, tri trenda e, koja želimo provesti. Prvo moramo izgraditi fizičku infrastrukturu, drugo osigurati financijsku potporu, a treće stvoriti e, partnerstva sa zemljama koje slično razmišljaju u regiji. Imamo dva glavna načela. To su održivost, financijska, gospodarska, socijalna i okolišna e, održivost i jednaki uvjeti za sve. Također smo raspravljali s mnogim zemljama primateljicama u e, poslovnim zajednicima i onima koji istražuju konektivnost zato što smo željeli da e, planiramo na temelju e, razumijevanja i znanja o različitim kontekstima. U međuvremenu smo pregovarali i potpisali e, partnerstvo o konektivnosti s Japanom i jedan forum Europa Connectivity smo održali u rujnu prošle godine koji nas je iznenadio jer samo u društvenim, u medijima je dobio 11,5 milijuna ljudi koji su reagirali, što je zaista začuđujuće za jedan takav događaj. Rad na provedbi također nas je pojasnio e, mjesta gdje još uvijek imamo slabosti koje moramo riješiti gdje su potencijali Europske unije i kapaciteti gdje treba donositi odluke u Europskoj uniji kako bi ona zaista zauzela vodeći položaj e, o konektivnosti. Kada se radi o poteškoćama, naš najveći problem je granularnost. Mi činimo mnogo, ali to radimo odvojeno unutar institucija, država članica. Imamo različite akronime i nije uvijek lako niti moguće E, staviti lice Europske unije na ono što radimo. To nije samo problem komunikacije, ne radi se samo o tome da ne znamo kako komunicirati. Ali radi se o sistemskom pitanju zato što dolazi iz mnogih paralelnih elemenata naših aktivnosti i to treba riješiti. Pokušavamo to riješiti putem novog instrumenta za programiranje, ali radimo i na vidljivosti. Evropska unija jasno treba jedan sustavni pristup. Europska unija i njezine države članice e, su na globalnoj razini samo ako djeluju zajedno. E, odvojene institucije i odvojene države članice ne mogu doseći sve to. Još jedna još jedan nedostatak je nedostatak jasnih instrumenata. Novi prijedlog VFO-a je novac e, namijenio fond PLAS za održivi razvoj i to referira konektivnost kao integrirani politički pristup. Također nam nedostaje središnja financijska platforma, jedno mjesto gdje projekti, javne financije i privatna ulaganja se mogu susresti i iako je to je, je izvješće je put u pravom smjeru i daje neka rješenja, ja osobno mislim da ako imamo takvu instituciju, to bi po definiciji e, dovelo mnogo više usredotočenosti i koherentnosti u ono što radimo. I konačno moramo dokazati jasnu političku volju za Europsku uniju da bude e, više geopolitična u načinu na koji planira i izvršava vjerodostojne alternative vezane za e, konektivnost, e, uzevši u obzir održivost i e, jednaka prava za sve. To je korisni politički alat, omogućava nam da se angažiramo sa različitim partnerima na različitim razinama i da postignemo napredak. Europska ponuda je, je potrebna i očekivana, ali mora biti koherentna, mora biti integrirana, usredotočena i laka za korištenje. To je važna prilika i moramo učiniti sve kako bismo to ostvarili. Hvala. E, pa, veleposlanice Plahutin. A sada ću dati riječ kolegama i kolegicama koje žele sudjelovati u razmjeni gledišta. Spomenuli ste sposobnost stvaranja akronima koje onda nitko ne razumije. Ja jako podržavam to da se barem godinu dana zabrani stvaranje novih akronima. Jer zaista imamo smiješne primjere. Mislim da je najzadnji NDCI ili Indići. Ne znamo niti kako, ga, niti kako naš vlastiti akronim izgovoriti. A nitko izvan ove prostorije niti Berlamona će imati bilo kakvog pojma što znači endići. U svakom slučaju, sada bih dao prvo riječ kolegi koji je to gospodinu Butikoferu koji je potaknuo ovo pitanje prvi. Hvala. Hvala e, predsjedniče i povjerenice Vlahutin što ste nam e, prezentirali ovo. Drago mi je da se bavimo s time na odboru AFET, zato što zaista vjerujem da što se tiče naše vlastite geopolitičke ambicije, koju zaista dijelimo sa komisijom, strategija za konektivnost bi mogla pružiti jedan, jedan, jedan od e, vrlo snažnih alata ili instrumenta ako to dobro provedemo. Trebalo bi nas potaknuti da e, potaknemo e, to planiranje jer vidimo da se to izvana slijedi s određenim interesom. SAD su više nego zainteresirani da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 kako bi mogli e, iznaći neke mehanizme e, suradnje između njihove Blue Dot Network i naše strategije o konuktivnosti. Kao što je već spomenula e, gospođa Vlahutin, Japan je s nama spomen... potpisao sporazum. Južna Koreja će to vjerojatno isto učiniti, a vidio sam da postoji i interes u azijskim zemljama. Dakle, jasno je da ovo odražava očekivanje koje je usmjereno upravo prema nama. I naravno moramo uložiti sve napore kako bismo zaista ispunili obećanja koje smo dali kada smo tu e, strategiju o konektivnosti stavili na papir. Sjećam se jednog razgovora prije e, nekog vremena sa ministrom financija Indonezije, ministricom financija, kad smo je pitali što ona misli o e, strategiji e, pojas i cesta, ona je rekla pa dajte mi neku alternativu pa ću vam reći. I mislim da je to dobar odgovor. Jer to će se primijeniti ne samo u zemljama kao što je Indonezija ako zaista možemo e, provesti tu strategiju konektivnosti, ako imamo određeni motor za tu strategiju, onda ćemo imati i dobru priliku da ostvarimo suradnju između dva partnera, ne samo između nas i Istočne Azije, nego kao što je spomenuto u našem e, sporazumu s Japanom i u Africi. Pretpostavljam da postoji nekoliko e, prioritetnih pitanja koja moramo riješiti ako želimo da ova strategija uspije. Jedno pitanje je e, naravno uložiti novac u ono o čemu govorimo a u kontekstu višegodišnjeg financijskog e, okvira e, e, je tu, to je mjesto gdje ćemo ili uspjeti ili ćemo moći izgubiti na tomu. Međutim, ne radi se samo o tome da uložimo novac u neke proračunske linije, nego i da stvorimo relevantne instrumente. Dakle, imamo fond za jamstvo ulaganja koje primjenjujemo u nekim regijama, ali do sada se ne primjenjuju u Aziji. A bilo bi dobro kada bi se to moglo proširiti kako bi uključilo i azijske zemlje. Također bi pretpostavio da bi trebalo potaknuti Naše ulaganje u javnu infrastrukturu i banke kao što su Europska e, investicijska banka ili banka za, e, za razvoj. Bez obzira na dobar posao koji obavlja tim za konektivnost u ovom trenutku, trebamo mnogo vidljiviju potporu sa najviših razina europskih institucija ili e, će sama predsjednica to preuzeti ili bi trebala to prenijeti na jednog od izvršnih potpredsjednika kao e, jedan od voditelja za koji će kontrolirati taj plan. Jer to je sveobuhvatni plan koji puno toga obuhvaća i iskreno govoreći toliko toga je skriveno, postoji tolika skrivene, e, e, skrivene, skrivenog otpora čak i u nekim od naših glavnih uprava kada se radi o ovom geopolitičkom programu da trebamo koordinirani napor e, sa visoke razine kako bi to uspjelo. Mislim da bi zaista bilo E, rasipanje i e, da bi cijelo to obećanje geopolitičke ambicije bilo e, neuspješno kada to ne bismo uspjeli potaknuti. I nakon što smo vidjeli toliko interesa na događaju prošlog rujna, onda naravno taj interes se može rasipati ako e, izgleda će da je Europska unija opet nekakvi lijepi plan stavila na papir, ali neće ništa učiniti nakon toga i to će biti opet e, neiskorištena prilika i zato se nadam da možemo raditi zajedno kako bismo to promijenili. Hvala. Hvala vama. A sada gospođa Ana Fotiga iz ECR-a. Izvolite. Hvala. Hvala vam poslaniće, na izlaganju. Hvala i gospodinu Botigi na inicijativi. Dakako da postoje različiti aspekti konektivnosti, zbog čega posebnu pozornost moramo svemu posvećivati bez obzira na već važeće politike. Ja sam prije nekoliko godina čini mi se prije dvije godine, tu konektivnost i istestirala na putu od Helsinkija do Sofije. Ja sam bez ikakvih odgoda i kašnjenja putovala cijeli jedan dan. To me se duboko dojmilo. Evo, to bi bio moj primjer. Istina je da se moramo baviti različitim rutama koje nas povezuju sa različitim kontinentima. Želim ovdje izdvojiti dva aspekta. Prvi aspekt je pomorski put koji nas povezuje sa Japanom. Tu postoji cijeli niz različitih barijera. Pa ovdje želim istaknuti to da je nužno omogućiti slobodu plovidbe. To je meni jako važna tema. Druga stvar koju želim reći tiče se uskorog donošenja afričke strategije. Očekujemo ju početkom ožujka, a naglasak bi trebao, trebao biti na konektivnosti u različitim područjima. Treba također razmišljati i o prometnoj infrastrukturi koja je prilično zastarjela. A treba povezivati glavne gradove obalnih država sa Europom to bi s vremenom trebalo biti i bez mogućnosti za integriranje afričkih tržišta. Dakle, kada god razmišljamo o regionalizaciji, o 5G i o različitim dijelovima Afrike, još uvijek se susrećemo sa velikim barijerama koje se tiču prometa i konektivnosti. Hvala lijepa, gospođo Fotiga. Javlja li se još netko za riječ? Čini se da nemamo nikoga tko se javio. Veleposlanice Vlahutin, izvolite. Hvala lijepa. Morate uključiti mikrofon. Sorry, sorry. Uh, you have mentioned the, the quote, give me Ispričavam se. Rekli ste, citiram, dajte nam ponudite alternativu. To je rečenica koju često čujem od sugovornika u razvijenim zemljama. Vodila sam slične rasprave i u Srednjoj Aziji, jer strategije koje imamo pokrivaju i Zapadni Balkan i zemlje istočnog partnerstva i Srednju Aziju i cijelu Aziju, sve od Europe. Nama je izuzetno važno da se omogući alternativna mogućnost, a ona mora biti kvalitetna ne samo u financijskom smislu, već i u tome da bude sama po sebi razumljiva. Moramo razmišljati o promjeni koja ima smisla. A to je ono što je izuzetno važno i na regionalnoj razini. Spominjali ste i druge partnere i neke druge mogućnosti. Želim vam poručiti da je Indija jako zainteresirana za poboljšanju konektivnost s nama. Indija je u stvari mjesto velikih prilika koje ćemo sigurno iskoristiti. Nadalje, Imamo e, regiju koja je važna za naše poslovne subjekte, a neke od njih već su pokrenuli posao tamo. Kada se na konektivnosti radi, to mora biti dosljedno i koherentno uz regulatorni okvir koji prati infrastrukturu i ulaganja i pritom doprinosi konkurentnosti naših poduzeća. Nama je i u interesu i to da promičemo standarde ili norme za koje vjerujemo da omogućuju održivost projekata. Razgovarali smo sa SAD-om koji nam je pristupio i od kojeg smo čuli nešto o tome kako organizirati certificiranje i rad na infrastrukturi. Povezali smo se i sa Japanom glede provedbe sporazuma. Postoji jedna novina u odnosima s Japanom. Utvrdili smo pet regija u kojima zajedno želimo raditi. Istočno partnerstvo, Zapadni Balkan, Indije, Pacifik i Afrika želim ponovno ovdje istaknuti da je od ključne važnosti potaknuti privatne ulagače, pokrenuti privatni kapital, privatne subjekte. Povezali smo se sa dosta poslovnih subjekata u Europi i oni u potpunosti razumiju kakva je to prilika. U Japanu, recimo, imamo 69% njemačkih poduzeća koja surađuju sa japanskim poduzećima ne u Japanu, nego na tržištima u trećim zemljama. To je jedan dobar poslovni model koji treba kopirati i u drugim dijelovima svijeta. Hvala lijepa. Ima li možda još nekih komentara? Čini se da nema. Puno vam hvala na tome što ste došli, gospođo Vlahutin. Naravno da ćemo i dalje raditi na strategiji za konektivnost. Lijepo da smo čuli početno mišljenje s vaše strane. A sada, dragi kolege i kolegice, samo da vam kažem da nam sljedeća točka slijedi u 16.45. Zato sada zakazujem stanku od desetak minuta, a nakon toga kreće razmjena mišljenja sa Venecuelom. Hvala. Vidimo se uskoro. Buenas tardes, everyone. Let's continue our effort. Dobar dan svima. Možemo nastaviti sa sastankom odbora AFET. Razmjenjujemo mišljenja sa SVD-om u situaciji u Venezueli. Želim dobrodošlicu gospođi Veronique Lorenzo koja vodi odjel za Južnu Ameriku u SVD-u zašto smo uvrstili ovu točku u dnevni red. Prošlo je godinu dana od eh, izbora gospodina Guadioa kao predsjednika nacionalne skupštine, eh, privremenog predsjednika Venecuele i sada moramo napraviti pregled situacije. Vidimo da situacija eskalira. Naglasit ću sada samo kontekst. Europski parlament Juana Guaidoa priznaje kao legitimnog predsjednika Republike Venecuele u skladu sa člankom 233 Ustava Venecuele. Ali ne pogoršava se tamo samo politička situacija. Ovdje smo čuli danas i gospodina iz Svjetskog programa za hranu koji nam je potvrdio da tamo postoji humanitarna kriza koja je jedna od najgorih u naše doba. Gospođo Lorenzo, hvala vam što ste nam se pridružili na ovom sastanku i što ćete nam dati najnovije informacije o političkoj i humanitarnoj situaciji u Venezueli. Izvolite. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedatelju, i hvala na tome što ste omogućili SVD-u da vam ponudi ažurne informacije. Prošli puta ste o ovome slušali prije nekoliko mjeseci, ali situacija se nastavlja, a mjesta za pregovore u političkom smislu sve je manje. Humanitarni učinak trenutnog stanja stvari je ogroman u pitanje se dovodi stabilnost cijele regije o kojoj je riječ, a opet u ključnom smo trenutku. Reći ću vam nekoliko riječi najprije o tome kako situacija utječe na ljude. Znate da imamo 10 do 12 milijuna venecuelanaca kojima treba potpora. 94% stanovništva živi u siromaštvu, a prema procjenama 6 i cijelih 8 milijuna ljudi je pothranjeno, što je velik dio populacije. A više od 50% djece ne ide u školu. UNHCR kaže da imamo 5 milijuna venecuelanaca koji su prisiljeni otići iz svoje zemlje, a sve to zbog dubokih političkih i institucijskih problema te problema sa demokracijom i vladavinom prava. Nema razloga za vjerovanje da će se odljev ljudi smanjiti u bilo kojem trenutku jer ljudi nemaju pristup socijalnim uslugama, hrani, što je problem posebno djeci i trudnicama. Nema pristupa vodi niti zaštiti. Krše se ljudska prava što bilježi i UNHCR i UNOV michel Michel Bachelet, zaslanik za prava izbjeglica. Isto tako imamo vijeće za ljudska prava koje promiče i štiti ljudska prava na najvišoj razini te treba poštivati mehanizme koje stvara vijeće. UNHCR dakle uživa okvir za rad u Venecueli i mora nesmetano moći raditi te tamo ima ured. imamo dakle njih kao jedino međunarodno tijelo za ljudska prava u Venecueli imaju donekle pristup vojnim zatvorima. Što se tiče političkih aspekata, vidimo da je u proteklih nekoliko mjeseci došlo do dodatnog pogoršanja. Svi ste svjesni toga što je bilo 1. siječnja. Režim je htio preuzeti nacionalnu skupštinu, a pritisci su se tamo u proteklih nekoliko tjedana i pojačali instrumentaliziran je kolektivos. Predsjednik Guaidos još je uvijek na vlasti, ali njegova bliska obitelj i suradnici trpe zlostavljanje i nema prostora za pregovore. U ovom trenutku treba izbjeći bilo kakve činove koji su nepovratni, a koji dodatno pogoršavaju situaciju. Imamo polarizaciju i sve složeniju situaciju, te moramo mobilizirati međunarodne ključne aktere, te iskoristiti malenu mogućnost koju nam nude parlamentarni izbori ove godine. Moramo imati uključiv ugovor o minimalnim uvjetima za kredibilitet tih izbora. Treba postaviti e, e, posebnu izbornu komisiju za nadzor tijeka izbora, a i ključne aktere iz Venezuele u to treba uključiti, te oni trebaju usuglasiti te minimalne standarde za provedbu izbora. Smatramo da je to još uvijek moguće. EU to ohrabruje i to na način da se povezuje i sa Venecuelom i sa međunarodnom zajednicom. EU je ojačao nastojanja za poboljšanim međunarodnim pristupom kako bi se izbori održali i zato imamo gospodina Inglesiasa, posebnog savjetnika koji putuje tom regijom i koji će nam možda moći dati smjernice o tome kako dalje s regionalnim dionicima. Posjetit će u nadolazećim tjednima i Karakas Dakle, rješenje može biti samo na razini Venecuele, no Situacija je toliko otežana da međunarodna zajednica mora surađivati i komplementarno nešto napraviti kako bi se povratila demokracija i ustavni e, poredak. Ne treba niti naglašavati da nam je najveća prednost ujedinjenost EU-a. Ne budemo li uspjeli i bude li unilateralno režim eh, pao, onda nećemo samo imati problem s legitimitetom, već sa odmakom od ispregovaranog rješenja. Takva odluka će podijeliti i oporbu koja treba eh, pokušati naticati se u sljedećim izborima. Imamo sve veći pritisak na terenu, tiče se i pregovora koji ili nisu u dobroj vjeri ili nemaju rezultata. Naše će mjere i dalje nastaviti biti ciljane, a želimo ostvariti i smislena postignuća. Što se tiče same pomoći, EU je i dalje snažno uključena u rješavanje migracijske i humanitarne krize u Venecueli. Od 2018. godine smo dali više od 170 milijuna dolara na području Venecuele i u cijeloj regiji. ta je kriza postala jedna od najvećih kriza u regiji i prioriteta, a opet u Europi ne uživa visoku pozornost. Jednako tako što se tiče pomoći, nema dovoljno novaca za to. Potrebe u ovoj godini su 1,3 milijarde dolara, a imamo nula posto osiguranih sredstava. Jednako tako dolazi na američkom kontinentu do najveće migracijske krize koju možemo usporediti sa stanjem u Siriji. Broj migranata i izbjeglica iz Venezuela u zemljama Kariba i Latinske Amerike narastao je sa 120 tisuća prije sedam godina na četiri milijuna prošle godine. Ovi uvjeti otežavaju rad humanitarnih organizacija u logističkom i organizacijskom smislu, posebno kada je riječ o međunarodnim eh, nevladinim organizacijama i dionicima. Imamo međunarodne kontaktne skupine koje ipak rade na humanitarnim aspektima i ipak bilježe bolji pristup. U listopadu prošle godine u Briselu prepoznata je ta teška i sve gora situacija i u Briselu su se e, zemlje putem Kito procesa odlučile za koordinirani pristup za sve veća novčana sredstva i obećale su konferenciju na tu temu u prvoj polovici ove godine. Europske službe povezale su se sa agencijama UN-a i ostalim dionicima kako bi se odredilo kada će se i gdje održati ta konferencija. Hvala lijepa. Hvala vama. Sada imamo vremena za razmjenu mišljenja koja bi trebala trajati do 17 sati i 45 minuta. Dakle, na raspolaganju nam je 45 minuta. Mihel Gale, Milan Mon, gospodin Ljeros i ostali su se javili za riječ. Željena Zovko. Javila se i Željena Zovko gospodin Wallace, gospođa Fotega, Sanchez. U redu, krećemo. Najprije za EPP, gospodin Galer. Hvala lijepa na ažurnim informacijama koji su zaista užasne na temelju ovih činjenica i brojki Vidimo da je režim e, loš, proizvodi 5 milijuna izbjeglica koje napuštaju zemlju, a oni koji ostaju žive u groznim uvjetima. Tek treba vidjeti na koji način možemo ponuditi podršku putem rješenja koje će dogovoriti oni koji su upoznati sa stanjem na terenu. Važno je da se poduzimaju mjere koje će se zaista provoditi. Moja bi želja bila da se svi slože s takvim pristupom. Imam jedno pitanje. Jeste li svjesni činjenice da gospođa koju Maduro smatra potpredsjednicom, gospođa Rodriguez, dakle, je provela noć e, u tranzitu na aerodromu u Madridu, a nakon toga je nastavila svoje putovanje. E, tamo se sastala sa španjolskim ministrom. Nisam baš sve provjerio, ali u novinama piše da je čak nosila 40 kovčega, tko zna što je bilo u njima. Mene zanima, mislite li vi da se time krše mjere vezane uz zabranu putovanja ili ne. Ja se nadam da naše jedinstvo ne trpi povrede zbog takvih unilateralnih postupaka. Zanima me čuti vaše komentare. Imamo jednu radnu skupinu vijeća koja se sastaje, govori o sankcijama i provjerava kako se mjere provode po različitim zemljama, a odnose se recimo na Ukrajinu, Venecuelu i slično. Novine su o svemu ovome pisale. A mene zanima što mi možemo učiniti kako bismo izbjegavali ponavljanje ovakvih situacija i kako ne bismo slali gospodinu Maduru pogrešne poruke. Ne želimo nikakve dosmislene poruke i ne želimo da se smatra da ostatku EU-a nije stalo i da samo prihvaćamo stanje stvari kakvo jest. Sada riječ dajem Čaviju Lopezu koji je također supredsjedatelj eh, ULATA. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Ja bih svakako želio objasniti eh, Danas smo čuli detaljno objašnjenje jednog žalosnog stanja u Venezueli, e, dakle i o politici Europska unija e, smatra da je u jednom e, slijepoj ulici. Radi se o naravno teškoj političkoj situaciji kao i teškoj humanitarnoj krizi koja ima veliki utjecaj na cijelu regiju zbog javnih uprava koje e, su vrlo spore, e, djeluju u vrlo ozbiljnim okolnostima i imamo milijune građana Venezuele koje dolaze u druge zemlje gdje predstavljaju problem kao što je Peru, e, Kolumbija i nastoje, dakle postoje nastoje tih susjednih zemalja da prihvate te migrante i izbjeglice ali ako mogu dati nekoliko općih primjedbi u ovoj raspravi o Venecueli. Ono što jest istina, da raspravljamo o Venecueli e, vrlo e, strastveno, no to je jedno od pitanja koje se uvijek nanovo pojavljuje. Imamo više od 10 e, rezolucija i 40 rasprava. Svakako se trebamo baviti tom pitanje, čak i kao e, zastupnic u Europskom parlamentu, imali e, kako koristimo E, pomažemo ovoj situaciji e, kakva jest u Venecueli ili koristimo tu situaciju da bi se nosili sa internim problemima i koristimo to da bismo e, razriješili određene nacionalne probleme ovdje u Europe. Hoće li to pomoći Venecueli ono što mi sad radimo? Ja imam dvojbi oko toga. Dakle, dobro je da raspravljamo, trebamo imati stajališta, ali ako to postane neka vrsta političkog oružja da bi se utjecalo na nacionalne događaje u nekim zemljama, onda je vjerojatnije da ćemo stvoriti e, još težu situaciju. Znamo da smo svi predani, čak i u Španjolskoj, da imamo zajedničko stajalište E, e, da, dakle, da imamo i vijeće i države članice također e, moraju provoditi mjere o kojima smo se dogovorili, ali imamo različite vrste dakle, mi smo se dogovorili o zajedničkom stajalištu komisije koju svi primjenjujemo, ali to mora biti korisno za Venecuelu bale što se tiče humanitarnog stanja, važnost E, vladine konferencije koju organiziramo, ako želimo nešto postići, onda moramo imati i izjavu o humanitarnoj situaciji i migracijama, a političko rješenje e, e, zapravo ignorirali smo činjenicu odnosno države članice su priznale strategiju da poduzima mjera, ali ne znamo kakvi su njihovi rezultati. To e, zapravo nas e, e, treba navesti da razmišljamo o toj situaciji. Nema zahtjeva kluba Renewa zelenih, tako da se gospođa Fatiga ima riječ u ime ECR-a. Danas prije podne, gospođo Fotiga, insistirali ste da koordinatori prvi, prvi dobije riječ, a sad mi kažu, kažete drugčije. Ali naravno, e, do kluba je da odluči tko će odgovori. I, mi smo se dogovorili da će gospodin Teć govoriti u ime e, kluba, ali moram vam samo reći da niste dosljedni u vašim stavovima. Vi ste vrlo ljubezni, ali mi smo e, odluke drugčije. Gospodin Teč ima riječ. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Čujemo o strašnim e, strašnoj očajnoj situaciji u Venezueli nakon 20 godina čavista, čaveskog socijalizma. Situacija se i pogoršava od tada uz, vjerujem, pomoć Kube. I to je postao najokrutniji režim koji imate na svijetu. Ubijaju, to je režim koji ubija veliki broj e, svog stanovništva i još više ljudi tjera izvan granica zemlje. E, čak još i više od Sirije bez objavljenog rata govorimo o 30.000 ubijenih godišnje, a koga kriviti? Radi se dakle o zločinačkom režimu koje e, Maduro e, vodi. Ali nažalost nismo to izolirali odnosno osudili tu regiju kako bi se reagiralo. Nismo izvršili pritisak na njih i oni i dalje nastavljaju sa svojim provokativnim akcijama. No situacija je nevjerojatna. U Španjolskoj postoji stranka koja je ušla u vladu koju financiraju venecuelanci i e, zapravo je predstavljena u vijeću ministara u Madridu. I to je sigurnosni problem za cijelu Europu, za Španjolsku to je tragedija. Dakle, ne možemo imati e, podijeljene pozicije u Europskoj uniji, ali pozicije jesu u Europskoj uniji, zato jer je gospodin Sanchez e, E, nije ga prihvatio, iako su svi drugi e, prihvatili gospodina Guidoa. I imao je e, razgovore sa potpredsjednikom Venezuele koji je optužen za velike, velike zločine i kršenja ljudskih prava no ta potpredsjednica mogla je ući u, Španjolsku. I još je stvari koje naznačavaju da imamo u, stranku u španjolskoj vladi koja je vrlo blisko povezana sa tim e, e, diktatorom i diktatorskim režimom, zato jer socijalistička stranka imamo, ima mračne veze teleposlanike e, veleposlanike sa i vidimo zaista mračne veze koje pokušavaju se održati. Dakle, imamo vladu u Europi koja je povezana i koja ima veze sa e, venezuelanskom e, direkturom. To je strašno ozbiljno i mislim da je ova dijagnoza e, poprilično mračna. Hvala predsjedniče i hvala na prezentaciji vi ste nam prikazali vrlo mračnu sliku situacije u Venecueli i stvar je zaista problematična već neko vrijeme. E, prošle godine bio sam tjedan dana u Venecueli i smatrao e, sam da je situacija vrlo teška za puno ljudi. Rekli ste u vašem izlaganju da rješenje može doći samo od naroda Venecuele. E, E, postoji li potreba za međunarodnu zajednicu da djeluje? Ja bih vam rekao da ne smatram da europska zajednica nije bila od velike pomoći. Ja bih rekao da je bila velika greška priznati Guaida kao predsjednika zemlje, e, kao što su nas SAD e, zapravo natjerale. I i dok je on zapravo bio e, imenovan kao predsjednik nacionalne skupštine za 12 mjeseci, a sada ga zamjenjuje netko sa desnog krila, on nikada nije bio izabrani predsjednik i to je potpuno kršenje međunarodnog prava da ga se prizna kao predsjednika Venezuela, zato jer nikada nije bio izabran na, na tu poziciju. Možda sam propustio vašoj prezentaciji, nisam čulo da ste spomenuli sankcije. Možda ih jednostavno sam prečuo. S obzirom na probleme u Venecueli u ovom trenutku, e, nije e, znanstvena fantastika zamisliti se da najveći utjecaj na teško, e, na tešku situaciju u se zemlja nalazi je izravno povezana s američkim sankcijama. E, dakle, Amerikanci su uložili neizmjerno na od kako je e, e, Čavez došao na vlast 1999. da maknu tu vladu. Izvrsno su, napravili posao da podruju sadašnju vladu sa sankcijama i sankcije su dragonske. one naravno štete ljudima, ne Maduru i zapravo E, tjeraju ljude iz zemlje kako bi e, mogli e, tražiti egzistenciju negdje drugdje. Ne smatrate li da bi Europa trebala tražiti micanje sankcija? Ne smatrate li da trebate raditi s vladi, vladom Venezuele i pokušati razriješiti ovu vrlo tešku situaciju? Zato sve što se do sada iskušano nije funkcioniralo i znam da pravne e, tvrtke e, vezane za humanitarnu situaciju znaju da je međunarodno pravo nije poštovano u ovoj situaciji. Hvala vam lijepa. Hvala gospodine Wallace. Idemo u drugu rundu pitanja. Gospođa Zovko iz EPP-a. Ako možemo se ograničiti na dvije minute, dvije do tri. Hvala gospodine predsjedniče. Prije nekoliko godina e, dali smo e, jednom e, oporbenjaku iz Venecuele Saharovu nagradu, a sada čujemo da to se ne poštuje i da je ta oporba ima zaista vrlo tešku situaciju Venecuele gdje se ljudska prava krše svakog dana. Predstavili E, dakle uvedene su sankcije vladi, koje su mjere koje služba za vanjsko djelovanje poduzima e, odnosno kako bi informirala e, vladu o kršenju tih sankcija ako je istina da je e, predsjednik vlade Sanchez e, imao sastanak sa e, osobom s kojom nije trebao i da se susreo s njom na aerodromu, je li izvješćena Europska komisija, je li bila obavijest da su se prekršile sankcije i što poduzimate kako biste ih obavijestili da oni zapravo krše sankcije. Hvala, gospodin Sanchez Samo. Hvala gospodine predsjedniče. Hvala na informacijama. To nije novo i čini se da nema rješenja ove situacije i moramo naravno se nadati potencijalnim rješenjima. Nadajmo se da će e, e, zapravo put izbornog povjerenstva biti neovisan i da će e, ga poštivati međunarodna zajednica. politika je zapravo u slijepoj ulici i vidimo da često kada govorimo o Venecueli, govorimo o domaćim ciljevima kao što se pokazuje od strane našeg kolega Teča moramo shvatiti da je to beskorisno i to neće pomoći Venecueli, iako može biti e, zahvalno za neke. Sve europske vlade, uključujući Španjolsku, će pokušati zadržati po svaku cijenu jedinstvo, ali moramo također shvatiti da neke od problema o kojima se ovdje raspravlja, kao sankcije, režim sankcija, E, to je nešto što je gospodin Borel već rekao. Dakle, ako postoje dvojbe o e, da li vlade poštujete sankcije, onda je to naravno na nacionalnom parlamentu te zemlje da to dovede u pitanje ili da oprovede istragu o tome. O tome ne možemo raspravljati ovdje. Ako to radimo ovdje, onda što radimo e, zapravo zapravo vodimo u e, pitanje, odnosno političku situaciju e, u Venezueli koristimo za naše interne e, interese, a mislim da to ne pomaže niti Europskoj uniji, niti državama članicama, niti Venezueli. Naš kolega Terč spomenuje Maduro koji je u vijeću ministara moje zemlje, dakle veleposlenici koji e, su poslani da podrže e, tiranski režim. To je dio ove politike i želim se ispričati, skromno ispričati e, onim kolema koji žele razgovarati o Venecueli zato jer su zabrinuti za situaciju, a ne iskorištavaju to kao priliku da se kritizira španjolska vlada. Dio europskog e, stava i ispjegavanje diplomatske krize je važno i e, mislim da o tome e, moramo imati na umu kada govorimo o boravku e, potpredsjednice u Španjolskoj. Gospođa Fotiga, predsjednik Madura i njegov prethodnik su ti koji su doveli zemlju koja bi potencijalno mogla biti raj koja ima iznimne prirodne resurse dobru klimu i e, kvalificiranu radnu snagu zapravo do kraha i i zapravo napravili su jednu, uzrokovali su jedno najvećih humanitarnih kriza na svijetu. Želim e, podsjetiti svoje kolege da međunarodna zajednica kada govorimo o međunarodnom pravu da je imala velike rezerve glede slobodu izbora ranije, a isto tako e, mi smo dali nagradu Saharov e, e, dakle pripadniku venecuelanske oporbe kako bismo pokazali solidarnost s našim kolegama koji predstavljaju društvo Venecuele oni se daj, dnevno zastrašuju e, e, kao što nam je gospođa veleposlanica rekla, e, slučaj gospodina Guidoa je više nego očigledno da njegov naj, njegova najbliža obitelj je bila izložena zastrašivanju. Željela sam postaviti pitanje, uzimajući naravno u obzir E, pritisak koji se e, vrši na e, Madurov režim, koja je razina potpore za Guidoa i kakva je nazočnost vanjskih čimenika u Venezueli. Znamo da Rusi su bili tamo, dakle njihova nazočnost je još uvijek vidljiva. Hvala vam lijepa. Sada prelazimo na e, govornike koji su svi iz kluba EPP. E, gospodin Milan Mo. Hvala gospodine predsjedniče. Hvala predstavnici e, Europske službe za vanjske djelovanje što nam je predstavila informacije o stanju u Venecueli. To uključuje i humanitarnu situaciju koja je nažalost koja je e, nesretna, radi se o korumpiranoj vladi i tu je Madurov režim e, ne tražimo vanjske čimbenike da bismo objasnili situacije. Želim izložiti sljedeće. Moramo biti jako oprezni kada se radi o procjeni e, dijaloga s Madurom, jer ti pregovori, taj dijalog, do sada ono što su postigli su zapravo dali Maduru vremena e, e, i e, dali su vremena i međunarodnom javnom mnjenju dakle u cijelom nizu latinsko latinskoameričkih zemalja pokušali su voditi pregovore E, u ustavni aspekt nacionalne skupštine nije poštivan, vidjeli smo to sa domu, dakle budimo vrlo oprezni. E, Europski parlament je tražio e, pro širenje sankcije prema ljudima koji krše ljudskih prava. Koliko sam shvatio, u ponedjeljak razgovaralo se u vijeću o Venezueli se ništa nije E, e, rečeno od strane e, Europske službe za vanjsko djelovanje. Dakle, među svim tim pitanjima koji su vezani za Venezueli, ne znam da li pitanje tranzita potpredsjednice Venezuele preko Španjolske ili se o tome raspravljamo. Tranzit odnosno ulaz, odnosno izlaz je zabranjen. Dakle, željela bih, želio bih znati do koga je na europskoj razini da slijedi dalje što, se to, što će se dalje događati. Je li to vijeće? Imamo skupinu država i komisija i služba za vanjsko dijeljenje i oni su tražili e, informacije od španjolskih e, e, vlasti o očiglednom kršenju restriktivnih mjera, odnosno sankcija. Ja bih, dakle, mandat Relexa odnosno e, postupka Releksa, traži da se sve e, potrebne informacije o e, kršenju međunarodnih režima trebaju proslijediti. Stoga vam postavljam pitanje. Skupina Relex je poslala informacije u španjolskim vlastima hoće li to učiniti? Što e, služba za vanjsko djelovanje, jeli su li oni razgovarali sa e, hrvatskim predsjedništvom? Hoće li služba za vanjsko djelovanje poduzeti mjere u tom pogledu? Čuli smo gospodina Borela da to nije do komisije, ali onda je do vijeća odnosno do, posebno do te skupine. Dakle, e, molim vas da nam o tome e, date odgovor. E, već je spomenuto pitanje Kovčega, ne želim razgovarati o tome, ali me zanima pitanje tranzita i je li, poduzeta bilo kakva mjera glede toga? Gospodin Sasa Letos. Hvala, gospodine predsjedniče. Prije nekoliko dana e, potpredsjednik španjolske vlade je potvrdio e, e, u jednoj iznenađujućoj izjavi da Venezuela nije od interesa bilo kome. Naše mišljenje malo drugčije. Mi smatramo da Venezuela bi trebala i dalje biti prioritet i zanima nas Venezuela zbog e, predanosti e, demokraciji u toj zemlji. Isto tako zainteresirani smo za Venezuelu zbog strašne humanitarne krize u kojoj se trenutačno država nalazi. Što se tiče sankcija, nedvojbeno je da je najgore sankcije koje se trebaju ukinuti i koje treba su upravo sankcije prema e, venecuelancima u tom autokratskom režimu koji e, povezuje korupciju, ekonomski neuspjeh, strukturnu e, korupciju i depresiju. Temeljem toga siguran sam kao što su i kolege spomenuli da ste svjesni tog tranzita preko Španjolske, to je kršenje sankcija onaj, e, dakle, e, istaknuti član španjolske vlade plimio je e, potpredsjednicu na aerodromu. Dakle, to je nešto što je predstavljeno kao nešto što predstavlja sukobljavanje. Jučer sudac u Madridu tražio je snimke sigurnosnih kamera na dotičnome e, aerodromu temeljem e, budući da su postojali e, razumne naznake da se radilo o kaznenom dijelu, naime da je počinjeno kazneno dijelo. Tak situacija postaje svakog dana sve ozbiljnija i suočavajući se s tom situacijom mislimo da je neoprostivo da Europska unija preko mehanizma kao što je Relex e, e, i sankcija e, traži informacije. Mi smatramo da smo trebali imati jedinstveni stav prema Venezueli, a ta zajednička pozicija uključuje priznanje Guaidoa kao predsjednika i strogu primjenu sankcije. Nažalost, španjolska vlada u oba pitanja u ovome trenutku ne radi upravo to. Hvala. Dajem riječ nekome ko vjerojatno poznaje najbolje svoju zemlju, gospodin Lopez. Puno hvala. Čuli smo ove informacije. Ja sam uvjeren da nije uopće potrebno objašnjavati razloge zbog kojih e, je Venezuela važna za naš parlament. Međutim, moram vam objasniti kako to da je Guaido e, predsjednik e, Narodne skupštine. To je jedina ovlast koja je legitimna u Venezueli. Ne samo da je on izabran, i to drugi put, zato što u međuvremenu venecuelanski režim je pokušao zatvoriti parlament te zemlje. Međutim, neki se brinu zato što kažu da bi sankcije bile kazna ne za režim nego za stanovništvo. Ali kada je došao režim eh, Čaveza, imali su 4 milijuna e, barela e, nafte, a danas imaju manje od 700 tisuća. A to je ono što uzrokuje glad. A onda postoji i ilegalno iskorištavanje rudnika zlata. To je vrlo teška činjenica. Znamo da imamo mrtve, da imamo e, autohtono stanovništvo koje je raseljeno i zato moramo obratiti pozornost na to. Ne možemo se vratiti dijalogu. To je bilo, to je bilo opravdanje režima kako bi dobilo na vremenu. Dakle, trebamo, to bi bilo protivno e, samom stanovništvu Venezuela ako nastavimo dijalog sa režimom. To šalje važne poruke. Inače, takav dijalog ne bi polučio rezultate. Trebamo sankcije koje dobro primjenjujemo i koje se poštuju. Ove sankcije ne poštoje jedna vlada. A to treba revidirati. Sankcije trebaju biti e, rigorozno e, primijenjene i konačno će Maduro predati vlast. Hvala lijepa. Gospodin Mato. Hvala gospodine predsjedniče. Govorimo, kada govorimo o Venecueli, ja razmišljam na Kanarske otoke. Ja dolazim iz Kanarskih otoka i e, tamo imamo e, tisuće stanovnika Kanarskih otoka koji su otišli živjeti u Venecuelu i ne mogu se više vratiti. Već tako dugo se bavimo Venecuelom. Imamo, e, zapravo to traje predugo. Već godinama stanovništvo Venezuele pati. I to je jedan čudan paradoks. Potpredsjednica Rodriguez ne može ući na šengensko, šengensko područje, ne može ući u e, Španjolsku, nego može ući na e, samo e, na španjolski aerodrom. Ona je sišla tamo i susrela se sa španjolskim ministrom. Jedno izaslanstvo našeg parlamenta je imalo punu slobodu kretanja. Mi smo otišli u Venezuelu, mi smo otišli u jednu malu salu i uopće nije bilo nikakvih objašnjenja. Dakle, o tome se radi u tom paradoksu. Govorimo o rješenjima. Dobro je rekao Leopoldo Lopez. Ne radi se samo o pregovorima. To bi moglo, to bi moglo biti zamka, i to dobro znate. Nikada neće postojati uvjeti koji će dovesti do potpuno slobodnih izbora u Venezueli nezakonita vlada Venezuele to neće dopustiti. Onda smo govorili o našem angažmanu vezanom za Venecuelu. Naravno, očigledno je da mi imamo tu obvezu kao parlament, ali prije moramo objasniti e, što se dogodilo. Maduro to e, zove devskom tajnom. Angažman znači poštovati rezolucije i pojasniti onih 40 e, kofera. Evropska unija mora reagirati. Nisu nam rekli svu slobodu. On je potpredsjednik, visoki predstavnik i zato na plenarnom zasjedanju je rekao da komisija ne može e, sve učiniti. Međutim, postoje i drugi načini. Postoji skupina Relex E, postoji mogućnost da komisija reagira kao što čini u drugim situacijama kada e, traže država članica da poštuju rezolucije. Ovdje postoji jasna namjera Europske unije da se poštuju rezolucije. Dakle, Europska unija se mora angažirati u odnosu na Venezuelu jer to, o tome ovisi vjerodostojnost našeg e, parlamenta. Paolo Rangel, izvolite. Hvala lijepa, gospođe e, predstavnice e, službe za vanjsko djelovanje. Puno ljudi je govorilo o humanitarnom pitanju. Za vas jedno kratko i vrlo precizno pitanje. E, u jednom tjednu je venecuelanska vlast odlučila suspendirati Eh, eh, same letove etapa, to je portugalska zrakoplovna kompanija, ali zašto? Zato što kaže da ovi letovi ne bi zajamčili sigurnost putnika, jer možda će doći do eksploziva na, zrakoplovima koje transportira je neka osoba koja je bliska predsjedniku Guaidou koji je putovao na tom letu i vraćao se u Venezuelu. Nemoguće je zamisliti da visoki predstavnik za vanjsku politiku nije učinio ništa da bi se protivio toj odluci venecuelanskih vlasti. U stvari imamo jednu e, zrakoplovnu kompaniju kao što je TAP koja trenutno ne može e, spustiti svoje avione u Karakas, a visoki predstavnik nije rekao ništa kako bi osudio vladu Venecuele. Meni je to neobjašnjivo. U stvari čini mi se čudno da se nije tražila solidarnost Europske unije u odnosu na Portugal. To ima teške posljedice, kao što znate. Najveća e, zajednica u Venecueli je zaista portugalska zajednica E, to su nasljednici, e, potomci e, Portugalaca i zato su te, te mjere protiv Portugalaca izuzetno važne. Portugal se, Portugal se optužuje da ima zavjeru protiv Madura i na Portugalce se gleda kao na neprijatelje režima. I neprihvatljivo je da visoki predstavnik nije zauzeo jasno stajalište u tom smislu. To kažemo za sve europejce, posebno za Portugalce koji sa svoje strane trpe kao i stanovništvo Venecuele na tom području, kao i talijanska i španjolska zajednica koje su također snažne u tom području. Svi e, imaju posljedice diktature. I konačni govornik je naš e, e, predsjednik predsjednika odbora Antonio Tajani. Hvala gospodine predsjedatelju. Ovaj parlament je e, priznao prvu instituciju u Europi i priznao je e, gospodina Guidoa e, kao predsjednika Venezuele. Mi smo uvijek branili demokraciju, mi smo dali Saharovu nagradu venezuelanskoj oporbi, međutim ne vidimo da imamo opet jedan takav hrabri izbor kada se radi o komisiji i visokom predstavniku. Mi tražimo sankcije koje će se primijeniti na one koji i dalje ograničavaju slobodu venecuelanskog naroda, jer jedini sustav da oni shvate da se stvari trebaju promijeniti i da moraju imati regularne izbore. I još jedna stvar nas brine, a to je pitanje cirkuliranja eura u Venecueli. E, središnja banka u Venecueli favorizira prodaju venecuelanskog zlata u eurima, e, naravno uz saveznike iz Turske i onda se ti novci koriste za tko zna što. Ja sam 28. listopada zatražio od visokog predstavnika vijesti vezane za ovaj događaj i još uvijek čekam odgovor. Dakle, prošlo je studeni, prosinac, sjećan, veljača, dakle četiri mjeseca i nije bilo nikakvog odgovora od visokog predstavnika. Dakle, od jednog konkretnog problema ne možemo se praviti da to ne vidimo i ne znamo, a i u odnosu na visokog predstavnika kada se radi o Europskom parlamentu. Jer kada se postavljaju pitanje, pitanja, e, iako imamo međuinstitucionalne ugovore i moramo odgovoriti na, takve, na takva pitanja e, parlamenta. Želimo znati gdje završava zlato iz Venezuela i što rade s novcem e, prijatelji Madura. Hvala. Hvala lijepa. Niko više ne traži riječ. Dakle, imali ste vrlo širok raspon pitanja od naših kolega i kolegica. Slobodno odgovoriti, odgovorite na što više pitanja moguće. Dakle, moramo zatvoriti ovaj sastanak najkasnije u 5 do 6, pa izvolite. Hvala gospodine predsjedatelju. Ja bih odgovorila na sva pitanja, uzela sam bilješke bilo je mnogo komentara vezanih za posjetu eh, gospodina Rodrigueza Španjolskoj i na kršenje ili navodno kršenje sankcija. Vjerojatno ću dati jednake eh, odgovore kao što vam je dao visoki predstavnik eh, na plenarnoj. I naravno provedba restriktivnih mjera je odgovornost država članica Europske unije. Kao odgovor na pitanje zastupnika vezano za Relex moram reći Dakle, e, kada se pozivam na e, skupinu RELEX, kada se radi o zabranama putovanja, to je u obliku odluke vijeća koje su e, obvezujuće za države članice, ali za razliku od drugih restriktivnih mjera, u e, uredba vijeća ne e, sadržava takvu zabranu putovanja koji bi branio putovanja isto tako osoba unutar Unije. I s obzirom da ne postoji uredba e, vijeća, komisija u stvari to prati, ali ne može ništa, ne može reagirati. Imamo restriktivne mjere Gospodin Rodriguez je, e, je objekta mjere, međutim primjena takvih restriktivnih mjera je uglavnom na, na državama članicama. To odgovara na mnoga pitanja koja su se referirala na ovo. Imali smo jedno pitanje. Da, spomenula sam sankcije i zaista Dvije stvari koje treba reći jest da su sankcije nešto što namećemo, e, to su individualne sankcije. Imamo 25 članica režima koji su vrlo čvrsto povezani za neka teška kršenja ljudskih prava i te sankcije ni na koji način ne utječu na stanovništvo Venezuele. Tu, tu, se, tu različito gledamo e, u odnosu na SAD. Ne vidimo sankcije kao jedinstveni instrument. To je jedan od više instrumenata ja bih međutim željela reći da ako pogledate dokaze u gospodarskim istraživanjima, situacija u Venecueli, gospodarska situacija u Venecueli je bila loša i prije primjene tih sankcija. Nesumnjivo neke sankcije SAD-a na trgovačka društva i neke operacije u Venecueli su sigurno utjecale i pojačale poteškoće stanovništva. Ali te poteškoće su nastale svakako prije primjene sankcija. Što se tiče razine podrške, to je zanimljivo pitanje. Podaci koje smo e, nedavno dobili e, se jako razlikuju Juan Guaido prije godinu dana e, bio odobreno 60% stanovništva, imao je zapravo vrlo snažnu potporu. Pitanje je da, s obzirom da nije uspio e, dovesti do promjena i e, održati obećanja za stanovništvo koje je zabrinuto sa svakodnevnim gospodarskim problemima i preživljavanjem, njegova popularnost je e, vrlo pala i brojke su različite. Nešto sam čula od 20% do 40% ga odobrava. Međutim, to nije e, tako velika podrška kao što je bila prije godinu dana. Jasno je da postoji pad e, u podršci e, samoj oporbi zato što nisu uspjeli e, ispuniti sva obećanja. To je realnost. Što se tiče vanjskih elemenata koji su prisutni, mi znamo ko su oni, kao što znate, znamo da je Rusija i da je premijer Lavov eh, nedavno posjetio Venezuelu. Znate da su oni više uključeni i opredjeljeni da zaista posluju u Venezueli. I sankcije SAD-a protiv Rosnjeva jučer su dio eh, te slike. postoje mnogi dionici koji su zainteresirani, e, imaju političke i gospodarske interese u Venezueli. I to može biti i dio problema kada ne postoji koherentan diskurs. Naši napori idu prema poticanju međunarodne zajednice da ako baš nemaju zajednički pristup, da barem imaju koherentnu poruku u smislu potrebe za e, pregovorima. I možda posljednja stvar, vrlo kratko. Naravno da smo svjesni, e, gospođa je otišla, međutim e, imamo suspenziju tapa za 90 godine. To je stajalište i prema medijima. da je to bila instrumentalizacija tapa, a odluka je donesena bez duboke analize i bez rezultata unutarnje istrage tapa. I ni u kojem slučaju ta suspenzija nije prihvatljiva. A što se tiče zahtjeva za pisma, to je vrlo teško pismo na koje treba odgovoriti. Iako postoji mnogo govorkanja o eurima koji cirkuliraju u Venecueli, o zlatu i to e, krvavom zlatu, kao što je Guaido spomenuo tijekom e, svoje ture u Europi, stvarnost i e, dokazi, dokaze je vrlo teško dobiti a izvozne brojke u Venecueli ne potvrđuju ništa. Mi u stvari nemamo te podatke, a u okolišu bez podataka vrlo je teško eh, donijeti nekakve zaključke ili ta govorkanja pretvoriti u prave dokaze. Ali radimo na odgovoru na to pitanje. Hvala gospodine predsjedatelju. Dobro, dragi kolege i kolegice, očigledno je da nije odgovoreno na sva pitanja. Gospodin Matu ima još jedno pitanje. A što je s tim e, ministarskim kovčezima? Gdje su oni nestali? Što je bilo u tim kovčezima? Nemate nikakvih dokaza. Ne samo da nemamo dokaza, nismo niti svjesni da se to dogodilo. Dakle, imamo još devet minuta, pa mogu dati riječ gospodinu Matovu i gospodinu Milan Mono i gospodinu Rahelu. Ne, ne govorim o kovčezima. Međutim, vi ste rekli da praćenje i kontrola su važni kako bismo osigurali da, se, da sankcije budu učinkovite i da te kontrole su na državama članicama postoji zapravo flagrantan nedostatak e, poštovanja prema tim državama članicama. Vi kažete da institucije ništa ne mogu učiniti u tom smislu. Hvala. Hvala gospodine Mata. Gospodin Milan Mon. Ako sam dobro shvatio, vi mi kažete da Skupina Relex, e, vječnika Releksa nije nadležna. Međutim, u plenarnom zasjedanju prije tjedan dana ste rekli, odnosno niste govorili o Releksu, nego što ste rekli da e, e, služba za vanjsko djelovanje u konzultaciji sa Europskom unijom je u izravnom kontaktu sa državama članicama i postoje kršenja kako bi se sankcije homogeno primjenjivale u svim državama članicama. To jeste priznaje da služba za vanjsko djelovanje jest e, nadležna kako bi nadzirala, e, pratila i evo sad dolazi pitanje. Vi kažete da skupina Relex nema nadležnosti. Međutim, Relex bi trebao imati takvu nadležnost. Evo, pročitat ću frazu Borela. Koliko se čini, e, služba za vanjsko djelovanje ima određenu ulogu u primjeni sankcija i u praćenju. Međutim, niste nam rekli je li sve to u jednoj odluci ili u jednoj uredbi. Pa sam malo iznenađen. Dakle, ja ću se nadovezati na Matovo pitanje. Ako postoji kršenje, e, teško kršenje, mi ne možemo učiniti ništa. Komisija nije nadležna, a služba za vanjsko djelovanje, još jednom hvala. Kao prvo želio bih se ispričati zato što moram izaći, sam morao izaći u AFKO e, jer samo da kažem što kažem tu, da se ispričam što nisam tamo nego što sam ovdje, pa sam odmah došao. Koliko sam shvatio, vi ste naglasili da je takvo ponašanje neprihvatljivo. Ono što bih htio znati jest e, ne bi li to trebalo biti objavljeno? Ne bismo li trebali imati izjavu Europske komisije ili u ovom slučaju visokog predstavnika zato što je to e, osoba koja e, je nadležna za to, koja će osuditi ponašanje e, Madurovog režima u tom smislu. Jedna stvar je biti da e, vam je udobno, to je jako dobro, međutim, s obzirom da se radi o javnom položaju Madurovog režima, moramo imati službeno stajalište Europske unije u vezi s time. Ima li još netko ko traži riječ? To nije slučaj, izvolite još jednom konačni, krug odgovora. Hvala gospodine predsjedatelju. Odgovorit ću na oba pitanja. Gospodina Mata i Milan Muna. Visoki predstavnik nema ovlasti provesti istrage u moguća kršenja sankcija Europske unije. On jest odgovoran za osiguranje dosljednosti E, provedbe zajedničke vanjske i sigurnosne politike i u tom smislu može e, izraziti zabrinutosti sa državama članicama ili sa vijećem. Naravno, to je u skladu što, s onime što je rekao visoki predstavnik e, na sjednici. Što se tiče TAPA, E, shvaćam, e, to je na visokom predstavniku da odluči o izjavi i mi ćemo mu javiti o vašim dvojbama. Hvala. Dakle, znači da možemo zaključiti ovu točku dnevnog reda. I to je kraj E, današnjeg sastanka Odbora za vanjske poslove. Sutra nastavljamo u 9 ujutro i gospodin Vašikovski će biti predsjedatelj naših sastanka. Želio bih zamoliti kolege koji putuju u Tursku sljedeći tjedan da ovdje ostanu jer želimo odmah započeti sa našim e, pripremnim sastankom za putovanje našeg izaslanstva. Hvala.